Sljedeća točka na dnevnom redu je usmeno pitanje za usmeni odgovor za komisiju i za vijeće, a radi se o situaciji na sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom Europske unije migraciji. Prije svega dajem riječ Klodu Moraesu. Izvolite. Mikro, president, colleagues predsjednice, dragi kolege, kontekst za ovo usmeno pitanje ne može biti jači i zlokobniji. Sve rekli smo novom povjereniku. Imamo i gospodina Gocija u vijeću E, ta, i, imamo uh, talijansko predsjedništvo, a ujedno imamo i dakle, akciju Mare Nostrum. I Dakle, postoje dobri ljudi koji pokušavaju spasiti e, mediteranske migrante, ali ih se 3000 ove godine utopilo. Čuli smo danas Svetog Oca kada je rekao da ne možemo dopustiti da sredozemlje postane ogromno groblje ali potreban nam je i jedinstveni odgovor na pitanje migracije koji se temelji na poštovanju ljudskog dostojanstva dost, e, migranata i naravno trebamo se pozabaviti i e, posljedicama ali i uzrocima e, migracije i u tom smislu smo postavili naše usmeno pitanje za vijeće i komisiju jer ovo nije prvi puta da se bavimo ovim pitanjem. Ehm, ovo pitanje dolazi nakon niza usmenih pitanja. Naravno, trebamo obaviti svoje pitanje. U zadnjem paragrafu e, usmene rezolucije govorimo o zajedničkom europskom sustavu azila. Koliko smo puta već o tome govorili, koliko je bilo trijaloga na tu temu, koliko je e, bilo direktiva i zakonodavnih akata na tu temu. Radi se o solidarnosti, radi se o pitanju političkog djelovanja. Dakle, e, danas vijeću i komisiji želimo reći, a prije svega gospodinu Gociju iz vijeća, ne predsjedništvu, jer u okviru predsjedni, predsjedništva e, je došlo do akcije Mare Nostrum, ali vijeće ne provodi e, zajednički europski sustav azila Dakle, vijeću prije svega želim reći da nemamo solidarnosti, a to je bio dio važne moralne poruke koju smo čuli jutros. I prvi dio mog usmenog pitanja i za komisiju i za vijeće je sljedeće. Mi smo e, zapravo pokazali neadekvatnost Mare Nostruma. Kad je riječ o proširenju aktivnosti Frontexa, e, Prvo se moramo zapitati otkud ta neadekvatnost. Komisija čini sve što može, ali ako nema suradnje među državama članicama, a onda nema ni ravnomjerne podjele odgovornosti. Isto tako, trebamo vidjeti koji su korijeni. To, o čemu se radi? Trebamo vidjeti koja je uzročno-posljedična veza i na vijeću za unutarnje poslove i pos, e, pravosuđe u Milanu govorilo se o potrebi e, pravedne raspodjele tereta među državama članicama jer do sada toga nije bilo. Kad govorimo o kontekstu, znamo da puno kolega govori o kontekstu. Ne zaboravite, dragi kolege, da unatoč mjerama štednje, deset zemalja koje, e, u koji dolazi najveći broj izbjeglica, prije svega iz Sirije i iz drugih zemalja, E, to su uglavnom e, zemlje Europske unije koje su zemlje u razvoju. Dakle, trebamo razumjeti kontekst. Jesmo e, velikodušni, ali nije u redu da zemlje u razvoju podnesu najveći teret. Gospodin Juncker je govorio o adekvatnim migracijskim kanalima i trebamo biti hrabri i reći što to zapravo znači. Možda ne danas, ali trebamo se podsjetiti što bi to moglo značiti. Dakle, da, e, sredstva za hitne slučajeve, e, europska razvojna politika i vanjska politika i mnoge druge stvari su od ključne važnosti, ali ono što je najvažnije i to je nešto što želim reći vijeću, prije svega vijeću, ali i komisiji, a to je da trebamo provesti u djelo zajednički sustav azila. Ne, ne kažem da parlament nije obavio svoj posao. Je, ali možemo napraviti još više. I prije svega se obraćam kolegama iz odbora Libe i svim drugim kolegama. Mislim da vijeću trebamo reći da treba primijeniti ono što već imamo. E, prekinite te smrtne slučajeve na Mediteranu. E, vijeće mora osjetiti pritisak bitno je da se sredstva usmjere odnosno resursi usmjere da se stvari istraže i zna želimo da naši građani znaju da mi u parlamentu dajemo sve od sebe kako bismo spriječili te smrtne slučajeve želimo da imamo sustav imati sustav e, koji je hvale vrijedan i da znamo da činimo sve što je u našoj mogućnosti po pitanju politike o izbjeglicama i migrantima. Hvala. Gospodine Gozi, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjednica. Želim iskreno zahvaliti kolegi Moraesu što je progovorio o temama koje su ključne, koje su prioritetne i koje spadaju pod e, velike prioritete našeg predsjedništva. I mogu, e, drago mi je da mogu reći da ovi prioriteti su definirani u planu rada komisije predsjednika Junckera. Gospodin Juncker je također uvrstio e, te teme već u e, zakonodavni program za 2015. I to je za nas vrlo važna stvar. Zato što ako postoji tema u kojoj Europska unija može pokazati da je dosegla dakle konsenzus to je imigracija jer po definiciji imigracija je prekogranični fenomen i prekogranični fenomen treba cjeloviti zajednički pristup te odlučni pristup od strane europske unije mi smo u ovom semestru jako puno radili kako bismo dali konkretni značaj tom načelu, načelu koje govori o solidarnosti u pitanju e, imigracije. Za nas je to e, pravni, pravno načelo, to je i politički program Europske unije, politički program na kojem moramo mnogo više raditi i mnogo više surađivati između vijeća ministara, između komisije i između parlamenta. U vašem pitanju ste spomenuli E, radne skupine za sredozemlje. Znate kolega Moraes da je već bilo 37 operativnih e, intervencija radne skupine za sredozemlje. Podsjećam vas i suradnju sa trećim zemljama, e, programe regionalne suradnje, zajedno sa borbom protiv krijumčarenja ljudima te organiziranog kriminala, jačanje nadzora granica kako bi se pomoglo, zaštitilo i pomoglo u spašavanju imigranata, zatim pomoć državama članicama koje se nose sa snažnim e, migratornim pritiscima. To su e, sektori na kojima je radila radna skupina za sredozemlje, nedavno je pripremila izvještaj za vijeće i vjerujem da je i parlament dobio isti izvještaj. Mi smo danas, jesmo li danas zadovoljni ovom situacijom? Ne, naravno da nismo i slažemo se sa vama gospodine Moraes i s onime što, je, što smo danas čuli od Svetog Oca. Slažemo se da Mediteran ne smije biti groblje, a isto tako se slažemo da Europa ne, treba, ne smije više biti indiferentna i egoistična. Upravo zbog toga moramo još e, mnogo više raditi kako bismo napokon pokrenuli operativni program kojeg je usvoj, usvojio, e, usvojilo vijeće ministara na sastanku u Luksemburgu u listopadu. Jedan od zaključaka jest e, unaprijediti mm, dakle, migracijske tokove u sredozemlju te e, unaprijediti upravljanje migratornim pritiscima. To su prioriteti koje smo mi definirali kao najbitnije. E, definitivno je jedan od prioriteta jače, to jest bolje nadziranje granica. Nakon godine godina napornog rada i napokon je prošao, prošlo načelo da vanjske granice Europske unije nisu talijanske, španjolske, poljske ili grčke granice. Za, e, vanjske granice Europske unije su zajedničke granice i zbog toga trebaju zajednički pristup i zajedničke inicijative. Otuda se rondila e, i zajednička inicijativa Triton koju ste i vi spomenuli. No to sve nije dovoljno. Još e, je potrebno i operativnije i učinkovitije djelovanje, bolja suradnja sa trećim e, zemljama, veći e, dijalog sa zemljama polazišta, zatim sudjelovanje, to jest suradnja sa zemljama Sjeverne Afrike. Trgovinska i gospodarska suradnja. Tu suradnju treba proširiti na subsaharsku Afriku te na područje Afričkog roga i na tome smo jako puno radili u našem semestru. To može učiniti samo Europska unija. Samo Europska unija može doista učiniti razliku u svim tim sektorima. Još je jako puno posla e, pred nama zato što naša prva iskustva nisu zadovoljavajuća i to vam moram iskreno reći na ovoj plenarnoj. Moramo još mnogo toga raditi kako bismo uvjerili e, zemlje podrijetla i zemlje tranzita da surađuju s nama u upravljanju migracijskim tokovima. A na kraju imamo još jedan treći sektor, a to jest podržati i u potpunosti provoditi evropski, e, zajednički europski sustav azila. Ne želim i ne mogu sada ulaziti u e, raspravu o postupcima kršenja određenih zemalja članica, to je zadatak Europske komisije niti o novim zakonodavnim prijedlozima. Mi se naravno tome nadamo, ali to također spada pod područje rada Europske komisije. Ja samo želim reći da su poduzeti određeni koraci naprijed u zajedničkom europskom sustavu azila. Imamo više zajedničkih propisa, manje je mogućnosti za odstupanje. Učinjeni su koraci prema novim propisima i revizije Dublinskog sustava za kojeg smatramo da nije u potpunosti primjeren. No, u tom sustavu ipak postoje određeni sustavi fleksibilnosti koje se mogu iskoristiti. A tu se provlači i još jedna ozbiljnija tema, a to je tema maloljetnika bez pratnje. Jasno je da će u sljedećih nekoliko godina fokus morati biti usmjeren na jačanje sustava i na potpunu provedbu e, zakonodavnih i administrativnih instrumenata koji su dio tog sustava kako bismo došli do pravog zajedničkog europskog sustava azila. To je treći potrebni element za što? Za e, izgradnju međusobnog povjerenja između zemalja članica. Jer ono što se događalo ovih prošlih godina jest e, da su određene zemlje članice morale same e, se nositi sa fenomenom koji nas se svih tiče. Dakle, to je bio e, nedostatak povjerenja između zemalja članica. I zato je kad govorimo o granicama, o trećim zemljama, o temi boljeg upravljanja azilom i dakle svaka pojedina zemlja članica mora unaprijediti vlastiti sustav azila zato što jedino na taj način će se moći ponovno izgraditi povjerenje između država članica a tako i povjerenje među državama članicama ključno ako želimo imati zajedničku imigracijsku politiku mi smo u semestru predložili i načelo uzajamnog priznavanja oko toga se još uvijek nismo svi složili ali to je definitivno jedan od preduvjeta takvog sustava no za to je potrebna jedna stvar. Moramo ponovno imati povjerenje jednih u druge. Zato što dokle god nemamo povjerenja jedni u druge, ne možemo imati zajedničku e, imigracijsku politiku koju Europa mora razviti. Hvala vijeću predem riječ komisiji. Pozivam e, povjerenika Avra Mopulosa da uzme riječ. Uh, Hvala gospođo predsjedavajućem honourable members of the european parliament uvaženi zastupnici migracija je uvijek dio portfelja unutarnjih poslova ali nikad nije bila dio naslova sada jest iz pragmatičnih ali i simboličnih razloga Zahvaljujem odboru Libe i predsjedniku, gospodinu Marajsu, što su mi dali mogućnost da danas dođem ovdje na ovu važnu raspravu. Također bih htio citirati papu Franju, koji je danas bio ovdje, dakle, ja se s njime u potpunosti slažem. htio bih mu reći zapravo da smo uz puno poštovanje primili poruku koju nam je poslao. Čast mi je biti odgovoran za ovaj portfelj, ovaj resor. Istovremeno znam da nema jednostavnih rješenja za važne zadatke koje su pred nama. Ali uvjeram vas da postoji snažna politička volja vaša brojna pitanja govori o složenosti pitanja s kojima se suočava Europska unija u pogledu imigracije, odnosno migracija. E, suočeni smo s najvećim migracijskim pritiskom na granice Europske unije od krize na Balkanu i to je nešto što utječe na sva područja, uključujući i vanjsku politiku i sigurnosnu politiku. Potrebno je više međusobnog povjerenja kako bismo s uspjehom riješili ove izazove. Potrebno je više povjerenja između država članica te između država članica i Europske unije. Solidarnost i odgovornost i podjela odgovornosti i dalje su temelj za izgradnju zajedničkog europskog sustava azila koji daje određena prava migrantima. Brojni instrumenti solidarnosti su uvedeni, poput financijske solidarnosti koju podupiru relevantne agencije, uključujući e, Frontex i Europski e, ured za potporu azilu. Komisija je izradila određene prijedloge i dalje ćemo na njima raditi. Postoji i sustav ranog uzbunjivanja, a i članak 33 um, uredbe Dublin 3 se primjenjuje. Određeni programi su se pokazali korisnima i svih treba, sve ih treba koristiti prema potrebi. Solidarnost je povezana s odgovornošću. Sve države članice moraju biti odgovorne, su odgovorne za prikladno funkcioniranje sustava. Učinkovita implementacija zajedničkog europskog sustava azila apsolutan je prioritet. Komisija će pomraviti, pratiti provedbu u državama članicama i pružati im potporu. Komisija će pružati potporu državama, članicama u praktičnom smislu. Također računamo na kontinuirani angažman nevladinih udruga te međunarodnih partnera, kao što je UNHCR. Direktiva o kvalifikacijama i uredba Dublin 3 i da, već su na snazi, ali drugi će se instrumenti početi koristiti tek od e, srpnja iduće godine. Stoga mislim da nije ne postoji hitnost, e, hitna potreba da se unesu sada izmjene u europski zajednički e, dakle sustav azila krijumčarenje i trgov, trgovanje imaju zajedničke elemente, ali radi se o dva odvojena kaznena dijela i potrebno je imati različite reakcije na njih. Bitno je da reakcija bude usmjerena na zaštitu ljudskih prava. O, trebamo osigurati zaštitu za sve žrtve, te osigurati snažnu reakciju na ponašanje krijumčara i bitno je da sve agencije provode aktivnosti u borbi protiv krijumčarenja. Države članice moraju doprinijeti e, smanjenju potražnje koja dovodi do e, eksploatacije radnika i to e, djelujući i na tvrtke koje potiču takvu vrstu zapošljavanja radnika. Trebamo reagirati više. Trebamo e, osigurati jaču kaznenu i pravosudnu reakciju na e, takav, takvu vrstu kriminaliteta. Mi mi ćemo se usredotočiti na uništavanje kriminalnih mreža kroz jaču razmenu podataka, ja, kroz jačanje kapaciteta i kazneni progon putem informacijskih kampanja o opasnosti od krijumčarenja te kroz pojačanu suradnju s trećim zemljama odgovor na migracijski pritisak na granicama i na krijumčarenje bi trebali isto tako uh, uključivati i jaču ulogu Frontexa. Da bi se proširila njegova uloga, države članice moraju biti spremne surađivati s agencijom. One samo e, države članice imaju e, granične policajce i opremu za zaštitu granica. Kao što znate, sve to počelo 1.11. ove godine. Trajaće ovisno o razvoju situacije. Komisija prati situaciju, ali odluku će donijeti komisija i države članice. Očekuje se da će tročak biti 2,9 e, milijuna mjesečno. Agencija je trebala osigurati e, realokacije komisija je osigurala 3,9 milijuna E, prebacivanjem sredstava e, iz Fonda za unutarnju sigurnost. Komisija je svjesna da je parlament predložio amandman da se doda e, rezerva pričuva od 20 milijuna iz proračuna za 2015. godinu. Veselimo se zajedničkoj odluci o tome i vijeća, dakle zajedničkoj odluci vijeća i parlamenta. Preseljenje je za sada jedini zakonit, jedina mogućnost za zakoniti ulazak migranata. I potrebna je solidarnost izbjeglicama iz zem, zemalja iz kojih dolaze, ali je potrebna i solidarnost od zemalja koji ih prihvaćaju. Komisija će nastaviti s naporima da da uvjeri zemlje da povećaju kvote ili da počne e, s preseljenjem onih koji to ne čine. Ali tu postoji nešto što nije u ravnoteži. Države koje su dobile najveći broj spontanih um, najveći broj zahtjeva za azil su i zemlje koje su ujedno e, najveći broj ljudi preselile. To treba riješiti. Mi, moje službe su održale prvu orijentacijsku raspravu s državama članicama o mogućoj raspodjeli mehanizma o podjeli. Komisija želi istražiti nove mogućnosti kako bi došli do mogućnosti izdavanja humanitarnih viza za one koji dolaze u Europu i traže zaštitu. O tome se razgovaralo i tijekom jučerašnjeg sastanka Svjestan sam da je to nešto što je prilično osjetljivo. Kad je riječ o e, nezakonitoj migraciji, e, Europa treba riješiti problem nedostatka radne snage i riješiti demografski problem starenja stanovništva. I to trebamo raditi zajedno s e, poslovnim svijetom i socijalnim partnerima. Najprije ćemo se pozabaviti e, se pozabaviti onim što već imamo, kao što je europska plava kartica, da bismo vidjeli koliko je e, ona učinkovita. Dragi zastupnici, odgovor na brojne izazove u području e, unutarnjih poslova vezani su uz naše odnose s trećim zemljama. Trebamo pojačati vezu između vanjske i unutarnje politike Europske unije i staviti naglasak na e, dugoročni pristup koji se bavi uzrocima migracija. U tom smislu trebamo ne samo odgovoriti na sadašnje hitne slučajeve, već raditi i na jednom strukturiranom, sveobuhvatnom pristupu za smanjivanje migracijskih pritisaka. Konkretno, Europska unija ima pristup integraciji e, sigurnosnih aspekata, razvojnih aspekata i e, socijalnih i ekonomskih aspekata. Pitanja kao što su migracije, azil, e, upravljanje krizama, humanitarna pomoć, razvojna pomoć, pitanje ljudskih prava. Sve, sve je to nešto što treba e, riješiti na jedan koherentan način. Bitno je da migracije budu uključene u sve aspekte vanjskih odnosa Europske unije, uključujući i sigurnosnu politiku i suradnju, međunarodnu suradnju. Mi moramo dati potporu državama kako bi im olakšali upravljanje granicama i sigurnost. A isto tako im trebamo e, pomoći da, im, da osnaže svoje kapacitete za prihvat. Partnerstvo za mobilnost omogućuje personalizirane, individualizirane dijaloge i odnose se na e, Tunis, Indoneziju i Jordan jer je dugoročno gledano bitno da se s migracijom zapravo suočimo na njezinu izboru, mislim, eh, izvoru. Mislim da je to dugoročno gledano jako bitno. Veselim se suradnju, suradnji s kolegama, eh, zatim s povjerenikom za politiku susjedstva i drugima kao što je navedeno u mandatu predsjednika komisije. I na kraju, kad je riječ o financiranju, Prema instrumentu za razvoj komisija trenutno provodi inicijative u vrijednosti od 53 milijuna eura koje se odnose na međunarodnu zaštitu imigracije Od tih sredstava otprilike 14 milijuna eura odnosi se na borbu protiv krijumčarenja i trgovine ljudima, te se bavi nezakonitih migracija. 17 milijuna posvećeno je aktivnostima koje su usmjerene na regionalni razvoj i program zaštita izbjeglica u, na Bliskom istoku, u Africi, prije svega Sjevernoj Africi. Instrument europskog susjedstva je okupio 63 milijuna E, za različite intervencije e, u, na Mediteranu. Osim toga, 200 milijuna eura alocirano je 2014. godine da bi se moglo odgovoriti na e, krizu sirijskih izbjeglica. u okviru financijskog okvira e, između 2014. i 2020. godine zemlje šengenskog režima dobit će više od 4,4 milijarde eura u okviru dva fonda. Fonda za azil i integraciju te e, fonda za vize i azil. Mediteranske zemlje Italija, Grčka, Malta, Španjolska dobit će velik dio tih sredstava. Ukupno oko 1,4 milijarde u okviru cjelokupnog financijskog ciklusa. Za hitne slučajeve smo za 2014. godinu izdvojili za sve države članice zajedno 25 milijuna e, eura za u okviru fonda za azil i migracije i 6,8 milijuna u okviru Fonda za unutarnju politiku i bizni režim. Dragi zastupnici, veselim se našoj zajedničkoj suradnji kako bismo se suočili s tim izazovima, korištenjem svih sredstava koje imamo na raspolaganju. Hvala vam na pozornosti. Hvala povjereniče. Sada prelazimo na raspravu. imamo više, kasnimo više od 12 minuta, tako da ću se strogo pridržavati zadanog vremena i samo ćemo imati pet govornika tijekom spontanog javljanja za riječ, a sada riječ ima kolegica Holmajer. Gospodine predsjedatelju, povjereniče, pozdravljam talijansko predsjedništvo. Uvaženi kolege, imajući, imajući u vidu opseg ove teme, ne možemo ulaziti u sve pojedinosti, pa bi se htjela usredotočiti na jednu temu, a to je spašavanje izbjeglica. Kao prvo, želim e, čestitati povjereniku na izlaganju. Mislim da je ono pokazalo koliko još posla pred nama prije nego što budemo imali pristup za rješavanje ovih problema. Moje se pitanje tiče suradnje kada je riječ o borbi protiv trgovanja ljudima. 230 tisuća ljudi došlo je na sredozemlje 2013. godine. 2014. već 180 tisuća. Procjenjuje se da je tisuće ljudi poginulo, ali još uvijek je nepoznato koliko je osoba stradalo u krijumčarenju i trgovanju ljudima i koliko je ljudi bilo žrtvama trgovanja ljudima te koliko je djece stradalo u tome. Naravno te ljude ne možemo vidjeti, možemo samo pokušati spekulirati kada je riječ o razmjerima. Ne, ima žena koje su također žrtve trgovca ljud, e, trgovine ljudima, ali isto tako je i sve više djece među njima. Bitno je istaknuti da bi tijela zadužena za kazneni progon trebala surađivati na koordiniran način, te da bismo morali imati suradnju s trećim zemljama. To nam može omogućiti da pokažemo aktivnosti trgovanja ljudima, ali isto tako i da na bolji način koordiniramo napore kada je riječ o e, humanitarnim naporima. Nadalje, treba nam i pravni okvir da bismo mogli utvrditi takve kaznene aktivnosti. Dakle, pitanje je na koji način poboljšati koordinaciju i pružiti bolju zaštitu žrtvama. Hvala gospođa Sipel na minutu i po. Hvala. Moramo se boriti protiv uzroka migracija, no to je samo kratkoročni cilj. Trebamo se uhvatiti u koštac s izazovima i treba reći da Europske države nisu one koje primaju najveći broj izbjeglica i zato je neprihvatljivo da ljudi koji dolaze u Europu riskiraju živote i vrlo često stradaju Treba nam e, novi pristup kada je riječ o zaštiti ljudi koji bježe od rata. Što se tiče borbe protiv kriminaliteta, to je bitno, no trebamo omogućiti sigurniji pristup Europi. Isto tako imamo i dobrovoljni sustav preseljenja koji mnoge države članice ne prihvaćaju. Neke države članice prihvaćaju samo mali broj, ograničen broj izbjeglica. Trebamo pokazati mnogo veću solidarnost prema tim ljudima i moramo bolje raspodijeliti e, taj teret među državama članicama. Upravo zato nam treba obvezujući sustav za raspodjelu odgovornosti na taj način e, bi sve države članice ravnomjerno snosile odgovornost. To neće pomoći samo Italiji i Grčkoj, nego i zemljama poput Njemačke i Švedske. E, dakle, mislim da bi to bilo korisno e, ukoliko bi sve države članice bile spremne preuzeti svoj dio odgovornosti. Treba nam i e, zakonit način dolaska u Europu. Govornik je prekinut. Hvala gospođo Sipel. Sada gospodin Kirkhop na minutu i pol. E, situacija migracija na sredozemlju je istinu jedno od najznačajnijih pitanja za čitavu Europsku uniju. Europa mora imati pristup migracijama iz perspektive temeljnih prava, ljudskog dostojanstva i očuvanja ljudskog života. Moramo imati jedan odmjeren pristup. Svake godine sve veći broj ljudi smrtno strada pokušavajući doći u Europu. To je neprihvatljivo i neodrživo. Europi treba pristup koji nije e, idealistički, ali koji je održiv. To nije jednostavno. Ono što nama treba je holistički pristup kako je zatražio odbor Libe. Trebamo vidjeti koji su nam instrumenti na raspolaganju kako bismo mogli dati odgovor na krizu to obuhvaća e, sagledavanje odgovornosti Frontexa. Moramo vidjeti kako možemo e, spasiti e, one koji su u opasnosti da stradaju na moru i kako se boriti protiv trgovaca ljudima koji su odgovorni za njihovu sudbinu. Moramo na snažan i odgovoran način nastupiti prema trećim zemljama i moramo se boriti protiv ovih pojava na samom izvoru. Isto tako moramo imati razdoblje za promišljanje. E, kada će države članice preuzeti odgovornost za efikasnu obradu zahtjeva na mjestu dolaska. To je korisno za tražitelje azila, ali i za čitavu Europsku uniju. Ne možemo širom otvoriti europske granice, ali ne možemo ih ni potpuno zatvoriti. To nije rješenje. Umjesto toga moramo populizam i ideologiju staviti o strani, moramo pronaći realan način i e, metodu da riješimo ove probleme. Hvala kolega Krhov, sada kolegica Wikstrom na dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Svi se prisjećamo tragičnih e, slika i 366 ljesova nakon e, događaja na Lampeduzi. Ono što se zaboravlja reći jest da se Lampeduza ponavlja iz dana u dan. Više od 3000 osoba izgubilo je živote na sredozemlju prošle godine. Ako to usporedimo sa 600 e, stradalih prethodne godine, to je ozbiljan problem. Rečeno je da više nećemo dopustiti da se to ponovi, no što se događa? Čujemo, čuli smo papu koji nam je rekao da ne smijemo dopustiti da sredozemlje opet bude veliko groblje. No, treba riješiti probleme, Moramo pronaći način da se zaustave trgovci ljudima, jer ljudi su uistinu prepušteni trgovcima i nemoguće je na zakonit način doći do Europe. I to je veliki politički izazov koji treba riješiti. Moramo pronaći legalne i sigurne modalitete dolaska u Europu i trebamo imati povjerenika koji je na našoj strani, koji neće govoriti samo intelektualno nego i srcem. E, moramo imati nadu, to je uistinu veliki politički izazov, a novi povjerenik mora odlučno reagirati u tim situacijama. Hvala. Hvala gospođa Wikström. Gospođa Weinberg želi postaviti pitanje. Jeste li spremni? Pite. Tak så mycket. Eh, jag är ganska ny här i parlamentet, men jag har hela... Ja sam nova u ovom Europskom parlamentu, ali znam da već raspolažemo nekim zakonodavnim sustavima koji nam pomagaju da rešimo ovo pitanje pitanja riješili smo već i primili smo neke izbjeglice. A ti, Cecilija, ne misliš li da pravo treba prinuditi države članice da prihvate određeni broj izbjeglica ili misliš da treba još dodatnih nekih e, stvari prethodno riješiti? Predsjedniče, ja sam sanjala o ovakvom pitanju. Ima 14 država koje sudjeluju u ovom programu za smještaj i neke i manje od stotinu osoba godišnje. Europska unija prima samo 7% ukupnog broja izbjeglica. Dakle, ispričam se, ali mislim da legalno okvirena imigracija i kontaktne točke u veleposlanstvima da bi to bilo dobra stvar. Gospođa Enst ima riječ na minutu i 30. E, govor povjerenika me nije zadovoljio, nasuprot. E, politika azila Europske unije je neuspjeh. E, preko 20 tisuća, na tisuće ljudi umiru na našim granicama E, njihovi članovi familija u strahu su za njih e, nemoguće je dobiti informacije o njima e, šutnja je neljudska u našoj politici u politici Europske unije to je neljudski ja kažem Europska unija mora biti predvodnica u jednoj humanoj politici azila E, nije nam potreban Triton, potrebno nam je e, Mare Nostrum za spašavanje ljudi. Naša politika mora biti humana. Tamo gdje Dublinski princip e, završava zemlje članice moraju preuzeti obveze i svoju odgovornost o tome se radi o tome sad trebamo razgovarati ne o Frontexu moje dame i gospodo e, pravo e, na azil je jedno od najvažnijih e, postignuća nakon drugog svjetskog rata jer u vrijeme nacizma oni koji nisu dobili azil i bili su izručeni nacistima su izgubili svoj život o tome hoću da govorim govorite gospodine povjereniče. Hvala lijepa. Sada na jednu minutu gospođa Kela. Hvala lijepa. Europa to ne smije ignorirati. Mi, mi to ne smijemo ignorirati da se ljudi utapaju u sredozemnom moru, da ljudi koji bježe od, bježe od rata, od diskriminacije, od progona, ljudi koji često uh, pate zbog nedjelovanja ili zbog djelovanja Europe. Odlučuju se na opasan put. Zašto? Zato što im mi ne nudimo nikakvu drugu mogućnost. Ne ostavljamo im ništa, nikakav drugi izbor. Mi. Mi smo zapravo sučesnici e, bandi krijumčarskih i trgovaca ljudima. E, jer mi zatvaramo vrata ulaz u Europu. Ako želimo se suprotstaviti krijumčarenju i trgovini ljudima, onda moramo osnovati legalne i sigurne puteve u Europu. Kao što su kolege prije mene rekle, mi imamo mogućnosti za to, samo što nedostaje je politička volja. Hvala kolegice Kela, a sada na dvije minute kolegica Agea. Hvala predsjedniče. Ja mijenjam gospođu Ferraru koja je odsutna iz zdravstvenih razloga. ovom dana nakon tragedije u Lampeduzi Europska unija i dalje traži traga za dobrom idejom kako bi riješila situaciju koja više nije situacija žurnosti, već je to poslala rutina. Represivni pristup eh, urodio je plodom od 22.000 stradalih na samom sredozemlju. Znamo da južne granice Europe za e, ilegalne imigrante, da je to najopasnija granica na cijelom svijetu. Možemo li tako i dalje upravljati na neodgovoran način ovakvim fenomenom imigracije? Ne mislite li da bi bilo Mislite li da je mudro i dalje graditi zidove oko utvrde Europe i dopuštajući da sredozemlje postane veliko groblje? Imigracija s juga to je izravni učinak postupka globalizacije koja je pokrenuta sjevernom hemisferija. Mi smo u njenom sastavu i kao su zakonodavci mi smo odgovorni. Imamo svoj dio odgovornosti i moramo učiniti jednostavnije pristupne putove osobito kada je riječ o dolasku obitelji. Taj žurni postupak e, stvorio jedan mehanizam prihvata i to su beskrupulozni spekulatori koji se pokrištavaju tu, to su kriminalci koji trguju drogama, oružjem i drugim, a da ne poštuju nikakva pravila, osobito u Italiji. Europa ne uspjeva prihvatiti te imigrante, to su mladi, puni poleta, zdravi, željni da se uključe u funkcioniranje društva koji prihvaća. Europa treba nadvladati svoje strahove i revidirati svoju imigracijsku politiku, to nisu migranti, to su građani koje trebamo doškati. Hvala gospođa, jednu minutu i pol ima riječ gospodin Salvini. Hvala predsjedniče. Čini mi da smo ovdje zaista u hramu hipokrizije i rasizma. Trebamo pomoći imigrantima koji bježe od gladi i rata. To je nešto što ovakve ratove koje podupire Europska unija putem Marovskog proljeća. Što se tiče e, gladi, evo oni sada idu e, u Europu. Dakle, sa Mare Rostrum mi sada zapravo bacamo pare. I mi ovdje zapravo podupiremo nove robovlasnike. Mislim da bi trebalo imati manje licemjera. Toliko ljudi je poginulo, utopilo se, a E, došlo je i masu imigranata i masa ljudi na tome zarađuje milijone eura. Dakle, to je neka vrsta robovlasništva. I do kraja, do kraja ćemo to ponavljati. Puno je e, prelako pljeskati papi Franji i onda e, Papa Franjo ode iz vrane poput ove koja troši na milijarde kako bi iz toga se financirali sukobi na našoj periferiji i e, koji e, samo pomažu kaos u drugim zemljama, a toliko ima manje novaca za pomoći europske građane. Kolega Salvini, dopuštate li pitanje? Prihvaćate li pitanje? Izvolite. Monsieur le Président, Hvala predsjedniče. Gospodin Salvini, želim samo reći da su Francuska i Velika Britanija imaju ogromnu odgovornost u destabiliziranju Sirije i Libije. Danas smo svjedoci eksplozije migracije u sredozemlju. Ogroman Dakle, da li Europska unija treba postati stroj za proizvodnju e, bez, e, ljudi bez dokumenata, ilegalnih imigranata? Gospodine Salvini, izvolite odgovoriti ne mogu 500 milijuna europskih građana odgovarati zbog masu makroekonomskih i strateških grešaka nekih država još uvijek e, možda netko želi bombardirati krivu stranu kao saveznika protiv međunarodnog terorizma, a u ovoj dvorani se podržavala sankcije protiv Rusije koje zapravo nemaju nikakvog smisla i samo se otvara novi rizikov vrata. Dakle, mislim da se puno toga donosi što je protivno interesima europskih građana. Hvala kolega Hvala kolega Salvini. Na minutu i pol kolegica Savola. Hvala. Dakle, uslijed e, tragedije u Lampeduzi dogovorili smo se, usvojili smo rezoluciju o imigraciji u sredozemlju. Taj dokument je trebao biti plan puta koji će nam omogućiti da donesemo holističke, e, da usvojimo holistički pristup glede imigracije. Dogovorili smo se da sredozemlje nikada neće biti e, lažna nada. Sveti otac o, tome je govorio. Evo nas godinu dana kasnije na istom mjestu donijeti promjene ukoliko to ne budemo, onda okrećemo leđa svojim odgovornosti. E, mi pozivamo na bolju suradnju e, glede svih aspekata ovog problema i ovo je jedini način na koji možemo holistički riješiti ova pitanja. Ne smijemo smatrati ova pitanja kao aj teme, točke na popisu koje ćemo rješavati jedno po jedno. Moramo sve to e, simultano raditi i pozivamo vas povjereniče i osobito države članice da donesete konkretne mjere u duhu solidarnosti. I da, ukoliko je potrebno raspravljati o dublinskom sustavu, ponovno onda možemo to napraviti. Molim vas, povjereniče, nemojte zatvarati ta vrata. Nemojmo se vratiti ovdje za godinu dana i opet e, izražavati svoje žaljenje kako ništa nije napravljeno i kako i dalje životi nestaju. Sada radimo na drugoj rezoluciji. Ne možemo više trpiti tolike e, neodržana, tolika neodržana e, obećanja. Vielen Dank, Frau Kollegin Metzola. Es folgt nun für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Kienge. Hvala, gospođo Metzola. Na minutu i pol ima riječ e, gospođa Kienge. Signor Presidente, negli anni l'Unione Europea ha compiuto... U posljednjih je godina Europska unija napravila toliko koraka vezanih za stvaranje jedinstvenog sustava azila. Međutim, to nije bilo dovoljno s obzirom na krizu koju od prošle godine e, e, prožima e, mnoge zemlje Mediterana. Usprkos Frontexa jako je velik priljev imigranata u jug i 80% onih koji stigne na Siciliju dobiju azil, a postotak za druge nacionalnosti kao što su Afganistan ili sroga Afrike. Zašto je tako teško ući Evropsku uniju? A zašto ne možemo udovoljiti očajnim izbjeglicama zašto im ne možemo pomoći da dođu u Europsku uniju. Sada je ipak vrijeme da se zapitamo na kojim su temeljnim vrijednostima stvorene osnovice Europske unije. Došao je trenutak, gospodine predsjedniče, da države članice sada na učinkovit i jedinstven način obrađuju probleme izbjeglica koji dolaze u Europsku uniju. Mm, trebalo bi se također pokrenuti postupke za kršenje administrativnih pravila i zakonskih propisa kada se radi sa migrantima Hvala. Na minutu i pol, gospodin Halaro. Predsjedniče, u prvih osam mjeseci ove godine skoro tisuću 120 tisuća ilegalnih e, migranata je prošlo granicu između Libije i Italije. To je skoro šest puta više nego 2013. godine. Operacija Mare Nostrum e, dramatično povećala tu brojku i broj, tragedija. Usprkos opasnostima ovaj, e, ovo putovanje preko mora i dalje jako privlačno jer jednom kad dođete do Europe vrlo je vjerojatno da ćete doći neku boravišnu dobu dozvolu i steći pravo na ujedinjavanje obitelji, čak i ako ne zadovoljavate uvjete za e, dodjelu azila. Mi moramo riješiti ova pitanja e, pravila glede sekundarne zaštite, ujedinjavanje obitelji i socijalne pomoći. Moramo odaslati poruku kojom e, prema kojoj dovođenje svog života u opasnost i plaćanje krijumčarima nije nešto isplativo. Naravno, takve mjere moraju biti koordinirane na razne Europske unije. Prošle godine Švedska je dobila dva puta više zahtjeva za dodjelu azila nego e, Italija, Njemačka pet puta više. I ovakav shopping e, azilom je protiv Dublinskog e, e, protivan je Dublinskom mehanizmu i ne poštuje šengenske odredbe. Predsjedniče, treba nam dugoročna strategija. Otvaranje puta širokotvornih vrata u Europu nije rješenje jer europsko društvo ne može u nedogled eh, si dopustiti eh, ovakvu, imigraciju, bila ona ilegalna i legalna. Hvala. Hvala kolega Alaru. Gospođo Grisbek ima riječ na jednu minutu. Evo ponovno u ovoj vječnici dolazimo do tragičnih konstatacija, e, navodimo tisuće, desetine tisuća stradalih i evo, jutros e, smo u dva navrata čuli papu kako govori o groblju, sredozemlju, groblje, indiferentnost, kao što je rekao Sandro Goci, ali evo, opet dolazimo do zaključka da naša migracijska politika ne funkcionira dovoljno dobro. To je najmanje što možemo reći i ova globalna strategija koju svi priželjkujemo je nužnost. Povjereniče, govorili ste o političkoj volji. Od vas čekamo da stvarno stvorite taj elan tu energiju i da navedete države članice da smatraju da su vanjske granice stvarne europske granice da dođemo da se stvori ta europska solidarnost podjela odgovornosti kao što ste sami rekli evo ja imam u malo vremena što sam dobio na raspolaganje jedan zahtjev a to je da u izradi te globalne strategije u sredozemlju konkretno da e, budemo jako pažljivi prema maloljetnicima, jako ranjivoj kategoriji djece. Hvala gospođo Grisbek na minutu. Gospođa Spinel ima riječ. Htjela bih vas posjetiti na dvije izjave, izjavu talijanskog ministra unutrašnjih poslova koji je rekao da ako se Mare Nostrum zatvori, da će se zahvaljujući Frontexu neće više trošiti niti jedan euro za spašavanje na moru. A drugo je ministar eh, britanski ministar koji je rekao da se što prije treba spriječiti eh, spašavanje eh, na Mediteranu zato što one podupiru, posjećuju ljude da e, emigriraju. To je sramotno. Pravo mora, pravo na život, sve su to mrtvo slovo na papiru. Ne smijemo pustiti na stotine E, Sirijaca koji sami u Ateni štrajkaju glađu. Treba potrošiti eure da se spase utopljenici i brodolomci. A Hvala gospođo Spinelli. Gospođo Sebaljos ima riječ. predsjedniče, povjereniče, predsjedniče vijeća. Sredozemlje je već dugi niz godina groblje i Europska unija zatvorila granice i mnogi su stradali pokušavajući doći ovdje. Nismo vidjeli taj politički pristup migracijskoj politici. Izgleda da, smo, da nam je više stalo da spričimo ljude da uđu ovdje. Ljudi su, i to, to su ljudi pokušali, evo Frontex je naš, eh, naš odgovor na krimčaranje ljudima i koje je jako unosan posao. Mi trebamo pojačati legalne putove dolaska eh, migranata. Ova situacija je dosta zastrašujuća i moramo se očiti s situacijom da mnogi koji nastoje doći ovdje bježe od siromaštva. Jako sam zadovoljna što je povjerenik eh, prigrlio ovo pitanje. Mislim da nam je potreban obvezujući sustav za sve države članice koje trebaju sve sudjelovati i preuzeti svoj dio odgovornosti. Hvala. Gospodin Sebaljus, sada na minutu riječ ima gospodin Baten. Imamo idiotsku vanjsku politiku britanske vlade i drugih koje hoće podržati pobunjenike protiv opresivnih vlasti. Nažalost, osloboditelji su se isposlili još veći divljaci i tirani od onih koje su zamijenili. Nesretni stanovnici tih država sada napuštaju tu te zemlje na sve moguće načine, kako god umiju. Ako želimo imati holiški pristup, onda moramo uvidjeti koji su pravi e, uzroci, a to su e, ekstremna tumačenja islamske ideologije koje e, najbolje e, ilustrira takozvana islamska država. Oni imaju novce i isto tako i jako bogata Saudijska Arabija i druge to podržavaju, no one bi trebale prihvatiti te izbjeglice jer imaju, jer to mogu priuštiti, imaju sličnu kulturu i vjeru. Hvala gospodine Baten. Na minutu i pol gospodin Sinodinos ima riječ. 500 ljudi, od kojih 25 djece započeli su jučer štrajk, glađu, traže od države smještaj, e, zdravstvenu njegu i e, radno mjesto. Oni su nastojali da se prebace na susjedne države, ali su zaustavljeni na granicama i vraćeni su u svoje zemlje. To je nešto se često dešava u Siriji, Afganistanu, Iraku, ali to je problem koji se konkretno dešava u mojoj zemlji, u Grčkoj, ovih 500 ljudi dolazi iz Sirije, do, e, tu su na trgu e, na Kustavnom trgu i započeli su tamo e, štrajk glađu. Vi ste izazvali tu situaciju i odgovorni ste za e, jačanje islamske države. Ako nastavite s takvom politikom, budite sigurni da će Grčka i druge zemlje juga, e, da neće biti jedine koje će imati probleme. Vi ste dopustili da se stvori i ponavlja takva situacija i to je rezultat postupka procesa Dublin 2 Europska unija raspolaže gospodarskim sredstvima i ona može i treba koristiti ta sredstva da pomaže imigrantima u njihovim državama, ne u zemljama prihvata. E, novci nemaju granice, ali države imaju granice i ako nastavite na taj način, države će nestati. Je li to vaš cilj? Hvala gospodine Sedantinos. Gospodin Pons, Pons ima riječ na minutu i 30. Hvala predsjedniče. E, siromaštvo je najveći razlog za ovu imigraciju. Imigracije i siromaštvo idu jedno s drugim, mi to znamo u Europi jer smo morali sami imigrirati u tijekom prošlosti kako smo došli do tog prosperiteta ako e, ova imigracija ne bude uređena na valjan način, e, onda trebamo pomoći ljudima u njihovim zemljama. Kao što je Sveti Otac rekao, zemlje ne može postati veliko groblje. Dakle, trebamo predvidjeti određena prava, iako ne možemo e, Dakle, trebamo zajamčiti dostojanstven prihvat tim migrantima. Italija je dobar primjer za ovo što govorim. Nije dovoljno naći dodatne, dodatna financijska sredstva ukoliko nemamo jedinstvenu, jedinstvene europske mjere e, za prihvat tih ljudi. Moja zemlja Španjolska je jedinstven, jedina koja ima kopnenu granicu sa Afrikom i moramo zajamčiti e, sigurnost te granice i sigurnost tih ljudi koji prelaze tu granicu, koji nastoje preći tu granicu, a to nije lako izvesti svakodnevno na svakodnevnoj razini. Dame i gospođo, inzistiram na tome, glavni problem je siromaštvo. Mi se ovdje borimo protiv siromaštva. Imigracija jest posljedica tog siromaštva. Siromaštvo je izazvalo tu situaciju i mi se trebamo boriti protiv siromaštva, a ne oko pitanja samih imigranata. Europska unija se treba boriti protiv eh, siromaštva, a ne protiv ljudi. Hvala lijepa, kolega Gonzales Pons. Da li prihvaćate pitanje? Izvolite, možete postaviti pitanje. Gospodine Gonzales Pons, ovo što ste vi rekli je važno. Govorili ste o pomoći za razvoj i o suradnji, ali usprkos tome vlade su smanjile pomoć za razvoj. Sredstva su bitno smanjena. Od migranata koji stižu na granice samo 1,5% traži azil, a drugi su e, pobjegli od siromaštva. Ako ne poduzmemo mjere protiv siromaštva, nikad nećemo izići na kraj sa migrantima. Potrebna nam je jedna sve zajednička europska politika E, niti jedna zemlja ne može sama izaći na kraj s tim, a sigurno ne Španjolska. Hvala lijepa. Sada na jednu i pol minutu kolegica Fajon. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Svjesni smo da e, tisuće žrtava umiru u vodama Sredozemnog mora. E, izbjeglice su prisiljeni bježati od ratova i od siromaštva i uvijek iznova međutim mi ponavljamo da sredozemno more ne smije biti groblje ali e, svejedno se stalno ponavljaju tragedije gospodine povjereniče pred vama je vrlo ozbiljan ispit e, moramo e, oblikovati novu politiku koja će služiti E, interesima, našim interesima i zaštititi te ljude i biti održiva i u budućnosti. Potrebna nam je politika koja je doista humana. Moramo osigurati jedan siguran put u Europu tim izbjeglicama i jednu budućnost onima koji to žele. Tisuće žrtava u posljednjih 20 godina podsjećaju nas na to kako funkcionira sustav azila u Europi Govornica je prekinuta. Na jednu minutu kolegica von Storch. Hvala lijepa. Mi danas govorimo o migraciji i migraciji u Europsku uniju, a ne o političkom azilu i progonima. O tome ja ne govorim. Papa Franjo je jutros rekao neprihvatljivo je da sredozemno more postane veliko groblje i Europa može e, izaći na kraj sa problemima e, migracije ako pomogne e, oko rješavanja uzroka. Vintašal Ratur je rekao ne možemo pomoći Kalkuti na taj način da Kalkutu dovedemo k sebi. E, oko 4 milijarde ljudi na svijetu živi sa manje od 2 dolara dnevno i zato oni bježe i umirati u sredozemnom moru. Ako uspijemo ljudima dati nadu u njihovim zemljama, onda neće se više ukrcavati na brodove. E, pomoć za razvoj na licu mjesta spašava ljudi, ljude i sprječava da oni postanu migranti. Hvala lijepa. Hvala kolegice von Storch, a sada na jednu minutu kolegica Weinberg. Hvala gospodine predsjedatelju. Zašto se ljudi ukrcavaju na brodove pune rupa zato što bježe od ratova i progona. Moramo e, probleme e, sasjeći u korijenu. Da li ti ljudi žele bolji život? Mi imamo razne propise, direktivu o sezonskim radnicima i tako dalje, ali mislim da to zavarava. Evropska unija šalje signal da mi garantiramo e, trajno nastanjivanje i pritom ignoriramo ilegalne radnike ti ljudi na kraju plaćaju ogromne e, iznose novca krijumčarima koji ih ubacuju u Europsku uniju. Mi ne želimo situaciju gdje ti krijumčari prebacuju ljude preko Sredozemnog mora. Hvala lijepa kolegice Weinberg. Sljedeća govornica je gospođa Majer. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije godinu dana 300 ljudi, više od 300 ljudi umrlo je pred Lampeduzom. E, mi smo naučili svoju lekciju iz toga. Međutim, mnogi ih slijede i pokušavaju prijeći sredozemno more. Imamo tisuće tražitelja anzila koji završavaju na europskom teritoriju, a onda se prebacuju u druge zemlje. Rješenje je više solidarnosti, više novca i više mjesta za primanje imigranata. Drugim riječima, treba nam više ovoga što već nudimo. U Nizozemskoj mi imamo 40 tisuća e, imigranata godišnje koji dođu u nizozemsku mi e, štedimo e, međutim plaćamo za to moramo zatvoriti granice to je jedini način da izbjegnemo da Europa postane magnet za one koji su spremni riskirati sve što ćemo učiniti kako bismo e, osigurali da ti ljudi ostanu u svojim zemljama i da ne dolaze ovamo. Hvala lijepa. Sada gospođa Gardini na minutu i pol. Hvala lijepa. Nalazimo se stalno u poziciji da držimo govore i iznosimo čitav niz dobrih namjera o ovim utapanjima u moru. Međutim, do sada Europska unija nije dala konkretne odgovore na taj problem i koji bi omogućio da se problem riješi. Ne želim riječ da je operacija Triton nešto što ne može biti trajno rješenje. To nije rješenje niti za emigrante niti za Europsku uniju koja mora ponovno kontrolirati, e, kontrolirati granice. Postoje nekoliko stvari koje mi se ne sviđaju. Operacija Mare Nostrum je polučila upravo suprotne rezultate od onih koji nije e, htjela postići. Osim toga, užasno puno košta, jako se povećao broj onih koji trguju ljudima preko svake mjere. A ima i sve više pogibija na moru. Neke članice Europske unije su e, zapravo tu intervenirali, a zapravo nije se nikada bavilo sa temeljnim pitanjima da se nađu rješenja. Kao što je i Papa danas rekao, trebamo djelovati na uzroke, a ne za na posljedice. Treba dakle pomoći socijalnom i gospodarskom rastu tih zemalja iz koje ti ljudi dolaze. Hvala kolegice Gazini. Sada na jednu minutu kolegica Jotova. Hvala gospodine predsjedatelju. Tragedija u Lampeduzi e, učinila je da smo se usredotočili na sredozemno more e, spasili smo tisuće ljudi, ali istovremeno neke od već usvojenih mjera pokazuju da imaju nedostatke. Jasno je da Davlinski sporazum mora biti revidiran jer je opterećenje u najvećoj mogućoj mjeri za države članice koje su na vanjskoj granici Europske unije. Solidarnost je u pitanju, potrebna su nam nova pravila. Mi smo se usredotočili na sredozemno more, ali zaboravili smo kopnene granice. Nedavno je nekoliko e, izbjeglica nađeno smrznuto na granici između Bugarske i Srbije. U listopadu 1430 izbjeglica je prešlo tursko-bugarsku granicu. Potrebni su nam E, mjere, moramo se boriti protiv trgovine ljudima i krijumčarenje ljudima i moramo povećati ovlasti za Frontexa i također moramo spriječiti izvoz terorizma. Hvala kolegice Jotova. Sada na jednu minutu kolegica Stevens. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Što se tiče imigracijske politike potrebno nam je pouzdanje, ali također i koordinacija. To je ključna riječ. Trenutno su naši napori fragmentirani. E, ono što nam je potrebno je jedan globalni pristup, a to trenutno nemamo. Europska e, politika u vezi sa azilom bila bi dobra alternativa e, za ljude koji okušavaju sreću pri prelaženju sredozemnog mora. Moramo gledati prave uzroke ilegalne imigracije i baviti se tim problemima. Moje pitanje je koje mjere e, komisija kani poduzeti, koje su konzistentne i koherentne e, i o internetu kod nas i eksterno. Hvala lijepa. Sljedeća e, je gospođa arnutu Dame i gospodo, e, globalan pristup e, ovoj situaciji u uniji gospodina Moraesa i kolege zaista izbjegava ona temeljna pitanja. To nije dobro nagovještavanje za budućnost. <clears throat> Znamo da je osam prihvatnih centara u Italiji zatvoreno zbog toga što su se ilegalni imigranti pobunili. Situacija je katastrofalna i kao što rekao gospodin Salvini, 2014. <clears throat> godine došao je vrlo velik broj imigranata u Italiju. Frontex je napravio od Italije zapravo veliki centar za selekciju imigranata prije nego što ti imigranti odu u druge zemlje, između ostalih u moju zemlju u Francuskoj. Mi smo e, se nalazimo u situaciji kad više od tisuće imigranata pritječe svakoga tjedna Jedino rješenje jest da politike imigracije se promijene, da se šengenski sporazum suspendira i da se ljudi vrate tamo dakle su došli. Sada kolegica Vozenberg na jednu i pol minutu. Ja sam, e, ja ću citirati jednu drugu frazu iz rečenicu iz papinog govora e, ljudi imaju e, mrtve poglede i potrebna im je pomoć veliki broj žena i djece su također na tim brodovima i pokušavaju preći iz sredozemno more i to prema grčkoj mi smo e, zemlja do koje prvo dođu. Pitanje je da li imamo pravo, pravednu raspodjelu e, tereta, opterećenja. Moramo se bazirati na solidarnosti, a ne na pojedinačnim interesima. Mora postojati politička volja kako bi se poduzele neophodne mjere, kako bi se e, izašlo na kraj sa tim brojem izbjeglica koji e, dolazi u Europu a to će zahtijevati da se donesu odluke na najvišim razinama moramo e, vidjeti primjenu tih mjera kako bismo e, mogli imati punu primjenu ugovora o funkcioniranju Europske unije moramo učiniti ono što je neophodno a to znači potrebno je da se solidarnost e, raširi, a ne da imamo Europu dviju brzina i različite kriterije u različitim zemljama. Hvala lijepa gospođo Vosenberg, a sada na jednu i pol minutu gospođa Guillaume. Hvala lijepa. Evo, vijesti koje čujemo o imigraciji je nešto što duboko osjećamo. Jako puno i dobivamo informacija, ali isto toliko i dezinformacija. O mnoge kolege su rekli, govorili stvari koja je zaista točna. Zapravo nema jedne dugoročne i vidljive strategije. Nije lako jer sve se radi na kratak rok i vrlo fragmentirano. Prema tome moramo stubokom promijeniti migracijske politike. Duboko sam uvjerena da se moramo angažirati, biti proaktivni, predložiti drugačije politike, na bolji način organizirati kretanje ljudi. Moramo također favorizirati dobivanje azila i alter alternativna rješenja za osoba koje su pod međunarodnom zaštitom. Isto tako trebamo obnoviti partnerstvo s trećim zemljama. Dobro sam e, slušala što je rečeno i e, zato očekujem da nam kažete što ćete napraviti sada hitno i što će se napraviti na dugi rok. Hvala sada kolega Boni. Hvala lijepa. E, pritisak migranata će se nastaviti. E, uzrok toga je siromaštvo i mnogi ratovi. Europa će postati još privlačnija za građane trećih zemalja. Ne smijemo dopustiti da sredozemno more postane veliko groblje. E, ono nikad ne smije postati crno more, simbolično rečeno Međutim, ovo je ne samo izazov nego i šansa za nas e, i potrebna nam je dugoročna e, migracijska politika e, i moramo harmonizirati svoje djelovanje. Niti jedna zemlja članica ne smije biti prepuštena sama sebi kad je riječ o nošenju sa tokovima migranata. Moramo surađivati sa trećim zemljama, moramo im podpomagati e, potpomagati njihova gospodarstva, moramo e, osmisliti programe e, preseljavanja. Što će komisija učiniti kako bi se unaprijedila suradnja sa tim zemljama, kako bi se smanjio sve veći pritisak migranata kako ćemo učiniti sustav e, učinkovitijim kako ćemo osigurati da paket e, politike u vezi sa azilom e, bude bolji i kako ćemo stvoriti novi migracijski okvir za Europu. Hvala lijepa. Kolega Boni. Ne vidim u dvorani gospođu Post, pa riječ dajem kolegi Lavija. Hvala predsjedniče, gospodine povjereniče, gospodine ministre Doci nakon jedne godine od tragedije u Lampeduzi Europa želi otvoriti oči na probleme imigracije. Zahvaljujući onome što je napravila talijanska vlada, e, mi smo sada iz jedne politike zemlje prvog prihvada sada došli do toga da se stvara europska politika gdje se dijele e, o, odgovornosti. Ali kao što je to lijepo rekao jutros Papa Franjo, sredozemlje ne može biti groblje. Mare Nostrum je spasilo mnoge živote. E, sada se tim operacijama upravlja Frontex. Ali zašto ne možemo proširiti ovlasti Frontexa? Zašto ima prepreka u proračunu Frontexa kako bi se na učinkovit način nadzirala situacija na sredozemlju? Tražimo li ovdje više, gospodine povjereniče, zato što Triton nije definitivno rješenje. Moramo promijeniti strategiju, moramo činiti hrabro i isto tako moramo uložiti napore vezano za afričku obalu. I isto tako moramo rješavati krize. i Moramo promijeniti također i pravila i zato danas tražimo veliki angažman i hrabrost i želimo da se poštuje dostojanstvo ljudskog života. Hvala. Hvala, a sada kolega Lopez Aguilar. Hvala. Ova rasprava se po prvi puta vodi u ovom parlamentarnom sazivu. Radi se o tome što nema migracijskih politika u Europi. Međutim, to neće biti posljednji puta. Ovo smo rasprave vodile u proteklom sazivu parlamenta. Govorili smo o tome da trebamo imati integrirane politike, isto tako da se one moraju promijeniti prioritete, jer za sada se zapravo ide E, usmjeravati na negativne aspekte imigracije, a e, trebalo bi e, je regulirati na pozitivan način. Tada ljudi ne bi bili ilegalni imigranti. Situacija koja je sada događa je zaista katastrofalna i stvarno je tužno da moramo tražiti da se žurno odgovori na ovaj problem. A ne možemo rješavati problem u Lampeduzi sa spašavanjem e, da, ljudi na moru jer onda ljude samo potiče dakle da se e, upuštaju u to. Hvala gospodine Lopez Aguilar, sada gospodin Bengo. E, mi smo izabrani predstavnici naroda i moramo zato govoriti istinu. Kada čujem e, glupe i populističke izjave koje dolaze iz redova desnice ovoga doma, moram vam dati neke podatke. U svijetu danas ima o 480 milijuna europljana koji su emigrirali i e, njihovih dakle nasljednika. To je ekvivalent broj stanovnika Europske unije. Rijetko ko među njima je otišao u e, svijet zato što mu se to svidjelo kao što je, to nije ni slučaj niti danas. A kolegica iz Nizozemske koja želi zatvoriti granice, htjela, htio bih samo reći da 15 milijuna nizozemaca i njihovih nasljednika, njihovih potomaka žive danas u svijetu više nego li što je živi u Nizozemskoj. A jutro se s nama bio sveti otac papa. Sjetimo se što nam je rekao. Europa je kontinent emigracije prije nego što je postao kontinent imigracije. Ne smijemo zatvoriti vrata onima koji na njih kucaju. Hvala, a sada kolegica Piri. Moram reći da politika E, i azila i migracije je nešto što je naglašeno ove godine. Od kako smo s tom politikom počeli više od 300 tisuća ljudi se u e, topilo u sredozemlju. Moramo dakle naći rješenje. Godinu dana nakon tragedije u Lampeduzi svejedno i dalje nema e, sigurnih puteva koji bi još bili i legalni za migrante i tražitelje azila. Moramo dakle naći neki pravni način da ti ljudi mogu doći u Europsku uniju. Moramo na humani način dati ljudima vize. I isto tako postoji i nerazumijevanje među zemljama juga i zemljama destinacije na sjeveru Europe. Postoji nerazumijevanje. Moramo ukinuti to nerazumijevanje. Hvala, a sada gospođa Gabriel. Hvala. Gospodine povjereniče, dragi kolege, katastrofe na sredozemlju su pokazale da Europska unija ne može samo usmjeravati na sigurnost svojih granica. To nam kažu ove tragedije na sredozemlju. Moramo paziti na unutrašnje i vanjske aspekte. Nekoliko stvari. Moramo točno odrediti što će raditi Frontex i moramo imati integrani pristup E, imigraciji. S obzirom na mali proračun Triton mora imati ograničene mogućnosti, osim toga nije dobio cijelu opremu e, zbog e, evropskih država. Drugo, moramo zaista nešto učiniti kako bi se stalo na kraj trgovini ljudima. Jedini instrument koji imamo jest povelja Ujedinjenih naroda a moramo iznad svega u Europskoj uniji puno informirati, dati podatke o takvoj ilegalnoj trgovini ljudima, o najranjivijim ljudima i o pravcima koji se vrši takva trgovina. A što se tiče e, ilegalne migracije, politika imigracije mora biti sastavni dio vanjske politike, vanjskog djelovanja Europske unije. Moramo je uklopiti i u politiku sprječavanja sukoba i u politike razvoja. E, moram reći povjereniku da mora raditi sa svojim kolegama i da će onda dobiti našu potporu. Hvala. Imali smo sada dva govornika koji su bili tako brzi da su e, prevoditelji signalizirali da ne mogu e, prevoditi. Molim vas da govorite sporije kako bi vas prevoditelji mogli prevesti. Hvala Stalno ponavljamo, sredozemlje je Europsko more i ne možemo ga pretvoriti u groblje. To je čak danas rekao u ovoj dvorani Papa. Ali neki europski čelnici kažu da neki ljudi moraju se utopiti u sredozemlju kako bi se na taj način obeshrabrili drugi. Moramo reći e, kakva je ova sada situacija. Jedina razlika u odnosu na sadašnju situaciju i e, prijašnju situaciju sada kad imamo kontrolu ove e, ove situacije na Mediteranu je sada i mnogi ljudi pogibaju više nego li prije. To je sramotno. Što moramo reći da moramo imati humanitarne koridore, moramo uvesti humanitarne vize i htjela bih da mi povjerenik kaže kakva je situacija. Hvala. Sada kolega Puljeze. Hvala lijepa. Imigracija predstavlja zaista nešto gdje Europa mora hitno djelovati. To nije samo problem Sicilije iz kojeg dolazim, problem Malte, Španjolske ili Grčke koje su platili najveći ceh, najročito u početku, u usporedbi s drugim zemljama iz e, europske e, države. Kao što je rekla gospođa Gardini, e, i kao što kaže e, direktor Frontexa, jako se e, povećao broj migranata ove godine za 823% i to kako je uvedena operacija Mare Nostrum. Moramo okrenuti stranicu. Mislim da operacija Triton ne može igrati takvu ulogu. Treba u to uključite sve zemlje članice. Trebamo se pozvati na sporazum Dublin 3 i moramo imati zadatak da se daje pravo azila i to podijeliti taj teret među svim zemljama članicama. Taj e, je princip direktno sankcioniran od strane Europskog suda moramo bez ikakve demagogije i jasno riješiti ova pitanja i moramo tražiti i solidarnost i da se poštuje sigurnost zemalja članica. Hvala gospodine Puljeza, sada gospođa Dali. Hvala. Mislim da nikada nije bio bitni trenutak da o ovome govorimo. Ne zato što su ova e, hitne situacije, nego općenito zbog situacije na sredozemlju i zbog kriminalaca koji iskorištavaju tuđe nevolje. S druge strane, europski građani kažu da se jako puno o tome govori kada se e, problemi nađu na vrhuncu, a nakon toga se više ništa ne radi. Nema pravog djelovanja. Ne zaboravimo što se događa u Libiji situacija tamo postaje sve gora iz dana u dan. Europska unija mora raditi zajedno, moramo imati sve obuhvatne politike koje uključuju suradnju s trećim zemljama i strategiju gdje ćemo e, rješavati probleme u sadašnjim zonama sukoba kao što su Libija i Sirija. Hvala sada na jednu minutu gospodin Kirkos. Hvala predsjedniče, povjereniče. Ima samo e, sljedeće što se može napraviti solidarnost. Solidarnost sa ljudima koji e, su izbjegli iz zemalja u ratu. Moramo biti solidarni među zemljama članicama. Treba nam solidarnost pod svaku cijenu. Mi kao europljani uvijek se na neki način uspijemo dogovoriti, a ovom problemu se moramo moći dogovoriti. Drugo, postoje pravila e, koje moramo riješiti s obzirom na starenje našeg kontinenta, ali isto tako poznavajući i e, naše granice odnosno ograničenja. Gospodin Moraž nam je rekao da e, imamo sredstva gospodina vramopo Avramopoulos je rekao da Europska unija želi djelovati. Nedostaje nam vremena u ime Europskog parlamenta, mogu vam samo reći požurite se. Hvala. Hvala lijepa kolega Kirkos. Prelazimo na spontano javljanje za riječ. Uzet ćemo samo pet e, govornika, iako je mnogo veći broj kolega tražio riječ. E, međutim vrijeme nam ne dopušta da njima svima damo riječ. Za početak riječ ima kolega Koelja. Hvala puno. Gotovo svi govornici su se pozvali na papu i to da je on rekao da sredozemlje ne može postati groblje. Mnogo toga treba učiniti. Prioritet treba biti da se spase živote. U prethodnom sazivu parlamenta usvojili smo uredbu gdje, koja je definirala misiju Frontexa. E, parlament je time bio zadovoljan, vijeće je ukljevalo, ali ipak je na to pristalo. Ako želimo izbjeći licemjerje, moramo najprije provesti ispravno tu uredbu, a drugo moramo prioritete proširiti na misije koje i zadatke koje su zadaci e, država članica. Da li se mi slažete povjereniče? Hvala gospodin Marijas. Dobrodošli u Europski parlament. Jako mi je drago da sada kada ste jedan od prvi puta došli u Europski parlament da vam mogu reći viđenje o ilegalnoj migraciji. Kao što znate, to pogađa zemlje juga koje su se zbog politika mjera štednje i e, e, siromašile i koje su žrtve vrlo strogih ekonomskih politika i koje se teško mogu nositi s migrantima. Htio bih iznad svega spomenuti solidarnost. Treba se e, teret podijeliti među državama članicama na osnovu BDP-a i teritorija. Znate da Grčka više ne može primati e, ilegalne imigrante, ne može niti Italija. Moramo promijeniti i e, Dublin 3 Hvala sada kolegica Desarnez. Hvala. Ako postoji jedno veliko pitanje na koje moramo zajednički e, odgovoriti kao evropljani, to je pitanje imigracije. Šefovi država i vlada morali bi se toga biti svjesni i morali bi stvoriti zajedničku politiku na tom planu moramo imati pravu solidarnost, pravu zaštitu naših vanjskih granica u zraku, na kopnu i na moru, a mogli bismo imati i europske pogranične službe. Isto tako moramo e, regulirati migraciju i ulazak u Europsku uniju, možda možemo imati kvote prema zemljama. Treće, zaista je hitno, moramo uskladiti naše pravo, odnosno zakone vezane za azil. U nekim zemljama nešto možete postići ako šest mjeseci, u drugima pet godina, to nije razumno. I četvrto, potrebne su politike razvoja i partnerstvo sa zemljama iz koje dolaze imigranti i moramo imati pravu vanjsku politiku prema našim susjednim zemljama. Hvala gospođo Desarnes, kolega Obermajer. Hvala gospodine predsjedatelju. Na godinu dana nakon velike tragedije na Lampaduzi opet razgovaramo o izbjeglicama. Međutim, pritom ne, se ne bavimo korijenom problema. E, Mare Nostrum, Tritum, to su samo reakcije na E, veliki broj e, izbjeglica međutim mi moramo definirati naše ciljeve e, moramo također spriječiti završ, okončati eksploataciju resursa u trećim zemljama moramo stvoriti dobre okvirne uvjete u e, zemljama iz kojih ti ljudi bježe kako ne bi e, bili prisiljeni bježali e, inače nećemo uspjeti, ako cijela Afrika i Azija budu htjele doći u Europu to moramo jasno reći jer to od nas očekuju naši građani. Hvala lijepa i na kraju gospođa Roselini. Hvala, evo bit ću vrlo kratka. Ovdje je ministar Goci i povjerenik. Postoje i jako puno nepraćenih ne operačenih maloljetnika koji često nisu skoro punoljetni, već se često radi o maloj djeci. I mi smo u Italiji u našem parlamentu glasali za to da im se da pravni status jer oni postanu svega broj, a brojevi se izgube, e, uđu u e, ralje kriminalaca i više se ništa ne može. Dakle, treba im dati pravni status. Hvala lijepa. Time smo završili sa spontanim javljanjem za riječ. Sada opet riječ dajem povjereniku Avramopulusu. Hvala predsjedniče. Htio bih najprije reći kako sam s punom pažnjom saslušao postavljena pitanja i dolazim do prvog zaključka Općenito govoreći, mali broj izuzetaka, svi se slažemo da je ovo pitanje, ovaj problem jako važan, da ima socijalni i humanitarni aspekt i da je to veliki svakodnevni izazov za načela na kojima počiva Europa. Nisam ovdje došao da vam oslikavam neku idiličnu situaciju, to nije moja namjera. Ja sam na ovom položaju tek e, tri tjedna, no upoznat sam već odavno sa, svojim ovim problemom. Evo, prije 18 godina otprilike prvi valovi ilegalnih imigranata dolazili su u Europu, tada sam bio gradonačelnik Atene i moram reći da sam bio iznenađen i ja i cijela Grčka i sve južne europske zemlje kada smo vidjeli kada smo vidjeli koliki broj ljudi dolazi tražeći bolji život u Europi, sve to su ljudi koji su jednostavno nagnani bili teškim životnim uvjetima, siromaštvom, ratovima i silnim strategijama E, koje su proživljavali u svojim zemljama. Svi ste spomenuli Lampeduzu koja je postala pravi simbol za cijelu Europu, no nije tu samo Lampeduza. Tamo su ljudi stradali, no postoji svi oni koji su stradali, a da nitko ne zna kad, gdje, koji su u samom dnu Sredozemnog mora i ti brojevi su vjerojatno puno veći od svih statističkih procjena. Mnogi su smatrali da je ovo prvobitno bio isključivo problem juga Europe, ali s godinu na godinu to je postao problem za cijelu Europu. No ne smijemo nešto zaboraviti ako želimo odgovoriti svim onima koji gaje ksenofobiju i koji nažalost se obrušavaju na vrijednosti i načela na kojima počiva Europska unija. Kao što to izrekao gospodin Engel, mi smo zajednica naroda i nacija, čiji preci su milijunima otišli u imigraciju po cijelom svijetu. Sjedinje američke države su pravi kolaž, mozaik nacija europskih nacija sačinjenih od e, naših e, pradjedova koji su se suočavali tamo sa ksenofobijom. Dakle, evo, oni su to proživljavali, a sada novi se suočavaju s tim ovdje. No, na koji način reagirati? Ne možemo vlastnom politikom svaku u svom kutu i rasterećujući svoje obveze na druge ili suprotstavljajući se jedni protiv drugih. Ne, rješenje je globalna zajednička politika. Kao što sam rekao, postoji već volja s naše strane i e, rješeni smo usvojiti novu povelju za imigraciju. Jer, dame i gospodo zastupnici, problem o kojem raspravljamo ovdje traži još veliki broj godina vjerojatno da bude riješen. Znate da je situacija iznimno nestabilna, osobito ovaj luk od Tunisa do Ukrajine, na obalama Tunisa, Egipta, stotine tisuća ljudi čekaju da pređu, oni su žrtve E, krijumčara i mi smo se odlučili obračunati sa tim krijumčarima u suradnji s državama članicama. Države kao što je Grčka iz koje ja dolazim već su usvojili jako striktna pravila. Trenutno grčki sudovi su već osudili na doživotnu zatvorsku kaznu neke odgovorne za to krimčaranje. Ne radi se ovdje uopće o opravdavanju E, postojanja krimčarenja. Dakle, treba znati da iza toga svega se krije čitava industrija koja koristi najbolje postojeće, najbolju postojeću tehnologiju u korist e, svog krijumčarenja. Dakle, Europa je već reagirala, mi smo e, to ti programi su već urodili plodom, stvaramo nove programe koji i podržat ćemo državama članicama koje neće same imati da se nose protiv tog problema. Već sam rekao e, političkim e, e, čelnicima da su države i kolegama da je jug Europe solidaran i to je jedan od načela, gospođo Rosenberg, na kojem je utemeljena Europska unija i to se primjenjuje na sve oblasti, socijalno, gospodarsko i kulturno. I e, u ovom svetom mjestu, e, hramu europske demokracije u ovom Europskom parlamentu, sva ta načela se iskušavaju, uključujući u vašim raspravama. Europska komisija traži i potrebna joj je vaša pomoć, vaša podrška i vaš senzibilitet Evo, to je ono što sam imao za reći danas. Sve što ste vi rekli slaže se s tim. Ovdje se radi o našoj volji da usvojimo novu povelju za imigraciju koja će štititi ljudska prava, koja će poštovati temeljna prava i sve humanističke vrijednosti i načela koji su e, stvoreni na ovom kontinentu koji se zove Europa i koji pruža cijelom svijetu najbolji mogući postojeći primjer demokracije. To je razlog zbog kojeg je Europa privlačna, jer drugi su svjesni i znaju da će ovdje naići na ljude koji ih poštuju. Mi, Mi smo poznati, upoznati s tim iskustvom i odnosno iskoristit ćemo iskustvo prethodne komisije kako bismo izradili globalnu politiku koja će riješiti na humanističan način ovaj problem. Konačno, treba ćemo jednog dana svi zajedno riješiti pitanje europskih granica. Znate da tijekom mog saslušanja ja sam govorio onima koji se pozivaju na Europu, na utvrdu Europu. Znate od koga je to, ja ih neću ni imenovati. Europa nije utvrda, Europa je sastavljena od građana svijeta koji su spremni dočekati druge građane svijeta u teškim uvjetima koji su ih dobili da dođu kod nas i koji zaslužuju, zavrijeđuju bolji doček u boljem okruženju kako bi živio svoj život. Ali neka to sve bude napravljeno na organiziran način, utemeljen na načelima, na vrijednostima koji će biti temelj naše suradnje. To je ono što sam vam htio reći. Dakle, Europa vrijednosti bit će ocjenjivana na temelju tih dijela. Europa se mora suočiti sa svim stvarima koje su ovdje opisane, osobito e, kada se radi o izrabljivanju čovjeka od strane čovjeka i budite sigurni da ćemo tako jednog dana svi iznaći rješenje za ovaj problem i nadam se da ćemo imati još dodatnih rasprava na ovu temu. Ja ću, vjerujte, biti prisutan svaki puta, ali do tada naše iduće rasprave moramo ostvariti vidljive i odlučne, e, odlučan napredak, pokušati e, pružiti rješenje na sva ova pitanja i ne e, činiti da ova situacija i dalje istrajava, ova situacija je suprotna našim europskim načelima. Hvala. Hvala lijepa gospodine povjereniče Avramopulo. Za sada u ime vijeća gospodin Kozi ima riječ. Hvala Hvala svima onima koji su se javili. Radilo se o zanimljivoj raspravi. Nije bilo nova po mnogim svojim aspektima, ali vrlo važna u okviru ovog parlamentarnog saziva. Kao što je rečeno i ja sam rekao to u svom uvodu, da u ovoj stvari će eh, Europa zaista ako nešto postigne, da će zaista postati netko u koga će se imati, da će se u Europu imati povjerenja. Trebamo vidjeti što će Europa moći napraviti zajedno. Dakle, radi se o jednom dijelu koji ima vanjsku dimenziju i mi u vijeću zaista dijelimo da to treba raditi sa e, politikama sigurnosti i politikama pomoći za razvoj. Treba se dakle boriti protiv siromaštva. S druge strane, to je povezano sa sigurnošću, sa sigurnošću granica. A mm, vijeće je e, i o tome se govorilo o raspravi trebamo imati zajedničku politiku upravljanja vanjskim granicama. To je nešto što ćemo sasvim sigurno morati e, napraviti za vrijeme ovog novog parlamentarnog saziva. I vidjeli smo da treba puno više suradnje između Europske unije i e, zemalja iz kojeg e, imigranti dolaze i zemalja preko kojih prolaze. Dakle, trebamo e, napraviti mnogo toga i u pograničnim zonama u susjedstvu Europske unije. Moramo surađivati i sa e, Ujedinjenim narodima. To je bilo rečeno i na ministarskom sastanku u e, Luksemburgu. Treba će i vijeće i parlamentu više surađivati. Što se tiče spašavanja na moru, treba po, e, pomoći i spašavati ljude koji su nađu u situaciji brodoloma. To zahtjeva međunarodno pravo. Dakle, mi to moramo raditi i to treba se raditi bez obzira na status osobe kojoj se dolazi u pomoć ne možemo popustiti da se utopi netko zato što je ilegalni imigrant, a s druge strane nekog tko bi možda mogao pridonijeti i raditi njega spasiti. Dakle, to nije moguće. Postoje obvezne dijelova na svih država članica, a isto tako Frontex treba raditi i to sa operacijom Trozub. Dakle, to je dobro polazište i moramo dakle izgraditi puno više. Naravno, nedostaju e, sredstva e, jer e, sredstva Frontex ima određena, ali mi ih također moramo izdvojiti iz drugih izvora. Dakle, moramo u potpunosti razviti politike legalne i ilegalne imigracije e, protiv ilegalne regacije se moramo boriti. Potrebna je solidarnost. Ne budemo li međusobno izgradili povjerenje i solidarnost unutar Europske unije, sve će ostati mrtvo slovo na papiru, kao što su mnogi od vas rekli. Na današnjoj raspravi čuli smo da postoje dva pristupa koje su samo na izgled suprotni. S jedne strane neke zemlje se žale da imaju azilante na svom e, e, teritoriju, a drugi se e, boje da im pristižu jako puno ljudi na njihovim obalama. I jedni i druge skoro žele reći, a kome više treba pomoći? Međutim, svatko treba platiti proporcionalno e, trošak toga. S jedne strane one zemlje u koje bi imigranti rado došli, a s druge strane i oni čije su obale izložene velikom pristizanju imigranata. Dakle, moramo imati i zajedničku politiku legalne imigracije. Možemo se igrati na to kome je više potrebno, što bi zapravo značilo nedostatka povjerenja, da je to nedostatak povjerenja među nama. Moramo graditi takvu politiku korak po korak, prijedlog po prijedlog. I vijeće ministara i Europski parlament e, su sada radili na novoj direktivi koja bi trebala na kraju dovesti do zajedničke politike i imigracije i azila. I to će se, e, koju moramo svakako e, napraviti samo korak po korak. Govorili smo o tome da treba bolje podijeliti troškove, to i jest vrlo važno. Što se tiče E, maloljetnih nepraćenih stranaca. O tome sam govorio u uvodu. Iznad svega potrebno je iskoristiti sve e, mogućnosti uključujući one iz Dublina. Dakle, sve te instrumente trebamo iskoristiti, a neke Države članice rade na tome da se izrade i novi zakonski propisi. Ja se apsolutno slažem. Mi smo o tome razgovarali i na sastancima vijeća. Gospodine predsjedniče, nije moguće odgovoriti na sve one teme koje su se javile u ovoj raspravi, ali mislim zaista da moramo hrabro imati zajednički pristup jer inače ćemo izgubiti povjerenje. Naši građani neće imati povjerenje u Europsku uniju. Hvala. Hvala. Nakon intervencije gospodina Gocija rasprava je zaključena. Glasovat ćemo na sljedećem zasjedanju. Pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. u se radi usmenom pitanju komisiji. Protjerivanje po kratkom postupku.